Prihvaća se. Dakle, sada ćemo to, o tome glasati. Za, ko je za? Ko je protiv? Suzdržanih? Dakle, prihvaćeno. Prelazimo zatim na izvještaj Češkova. dakle, između Europskog vijeća i vijeća. Nemamo nikakvih zahtjeva za amandmanima. Tko je za? Tko je protiv? Tko, se je suzdržan? Dakle, prihvaća se razrešnica Europskog vijeća i vijeća za 2011. je prihvaćena. Sada ćemo glasati za prijedlog za, amand, e, za rezoluciju. Dame i gospodo, kao što znate imamo gosta koji će nam se pridružiti naime predsjednik Senegala molimo predsjednik Senegala morat ćemo prekinuti naše glasanje kako bismo svi skupa sudjelovali u svečanoj ceremoniji i umjesto da glasamo o izvještaju kolege Zanonija, a koji je vrlo opširan, imali bi problema sa tajmingom, mi ćemo prvo glasati o drugim izvještajima koji su kraći, a o izvještaju kolege Andreje Zanonija ćemo nakon svečane sjednice glasati. Dakle, sada glasamo o izvještaju Harbor. Riječ je o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon. Izvjestitelj je bio Malcolm Harbour. Otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Blok 1 je usvojen. A sada glasamo o poimenično o mišljenju i stavu Europske komisije. Zatvoreno glasanje koje je bilo poimenično. Prijedlog je prihvaćen, prijedlog komisije. A sada o legislativnom zakonodavnom predlošku otvaramo glasanje. Glasanje je zatvoreno. Prijedlog predstavka je prihvaćena. A sada glasamo o izvještaju Vernio. Priznavanje stručnih kvalifikacija. Prvo ćemo glasati o bloku 1, otvoreno glasanje. Dio, prvi dio. Jednostavno glasanje. Blok 1, prvi dio. Tko je za to? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Prihvaćeno. Drugi dio, poimenično glasanje, otvara se. Zatvore, glasovanje zatvoreno. Prihvaćeno. O prijedlogu komisije glasamo. Poimenično glasovanje. Otvoreno glasovanje. Zatvoreno je glasovanje. Prihvaća se. prije nego što krenemo sa inicijativnim predlaškom, idem tko je za, tko je protiv, prihvaćeno. A sada imamo poimenično glasovanje o inicijativnom prijedlogu. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Prihvaća se. A sada glasamo o izvještaju Edith Bauer. Sporazum između Europske unije i Republike Armenije o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole i o sporazumu o vizama. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan? Prihvaća se. Prelazimo na drugi dio izvještaja Edith Bauer ne o olakšavanju izdavanja viza, nego sada o sporazumu o, readmisiji osoba. Tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan? Prihvaćeno. A sada na dopuštenim zdravstvenim crnjama nemamo nikakvih nikakvih prijedloga rezolucija. Trebamo kvalificiranu većinu. Tko je za, tko je protiv? To moramo provjeriti. Elektronsko glasanje. Prema tome elektronski se glasa, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Prijedlog je odbijen kada smo provjerili broj za i protiv. A sada prelazimo na točku hrana i proizvodi životinskog podrijetla. Mi trebamo kvalificiranu veličinu ko je za, ko je protiv za prijedlog amandmana. Tko se suzdržava? I to ćemo morati sada provjeriti preko elektronskog glasanja. Elektronsko glasanje je započelo. Elektronsko glasanje je završilo da bi provjerili da li imamo kvalificiranu većinu i vidimo da se prijedlog odbija. Pregovori Europske unije i Kine. O tome sad glasamo. Mi smo prijedloge za rezolucije 1 i 6 dobili. Idemo poimenično glasati. Glasanje je otvoreno. E, glasanje je zaključeno. Odbija se. Zatim imamo dio 17 prva dva dijela, prve i druge. Ko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, prihvaća se. Zatim drugi dio, tu idemo na poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Prihvaća se. Prijedlog za rezoluciju broj dva, poimenično glasanje. Glasanje otvoreno. Glasanje se zaključilo. Prihvaćeno je. Stavak 26 u tri dijela. Dio 1 za, protiv, suzdržani prihvaća se. Dio 2 ko je za, protiv, suzdržani prihvaća se. Dio 3 ko je za, protiv, suzdržano prihvaća se. Stavak 36. Prijedlog za rezoluciju 3. poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Prijedlog za rezoluciju 7. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje se zatvara. Zaključeno. Odbija se. Stavak 41. prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano? Dakle, prihvaća se. Drugi dio, poimenično glasanje. Od, poimenično glasanje počelo. Poimenično glasanje je završeno. Prihvaćenje prijedlog rezolucije četiri, poimenično glasanje otvoreno je glasanje poimenično se je završeno prijedlog rezolucije četiri odbijen glasamo o 42 u dva dijela prvi dio za protiv suzdržano prihvaća se drugi dio poimenično glasanje otvoreno je Završeno je poimenično glasanje. prihvaća se prijedlog. Prijedlog amandmana 5. E, glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Odbija se. Broj 8. Poimenično glasanje je počelo. Glasanje je završeno. Odbija se. Stavak 43 u tri dijela. Stavak prvi dio za, protiv, suzdržano, prihvaća se. Drugi dio za, protiv, suzdržanih. To ćemo još provjeriti. Elektronsko glasanje, glasanje počinje. Dakle, 43. točka, dio drugi. Prijedlog 43, dio drugi. Glasanje je završeno. Prihvaća se. Treći dio, se, o njemu se ne glasa jer je povučen. A sada glasamo o ukupnom prijedlogu. Ko je za? Protiv? Ko je suzdržan? Dakle, prihvaća se u cijelosti prijedlog. Prelazimo na sljedeću točku. Preostaje nam još malo vremena do naše svečane sjednice za još jedno glasanje, a glasat ćemo sada o trgovinskim odnosima Europske unije i Tajvana. Glasamo u dva dijela, koje za prvi dio, tko je protiv, ko je suzdržan, prihvaća se. Drugi dio, za, protiv, suzdržano, prihvaća se. Zatim prijedlog e, amandmana 1, za, protiv, odbija se. Stavak četiri, Tko je za? Protiv? Moramo provjeriti. Idemo sada elektronskim glasanjem koje je otvoreno. Stavak četiri, O stavku četiri Predloga rezolucije. Završeno je elektronsko glasanje. Prihvaća se. Rezolut, predlog rezolucije 2, poimenično glasanje, otvoreno. Za glasanje je završeno. Poimenično odbija se. Rezultat glasanja odbija se. A sada ćemo glasati o stavku 4 poimenično glasanje. Oprostite, riječ je o stavku 14 prijedloga rezolucije. Stavak 14. poimenično glasanje koje se sada zatvara i prihvaćeno. Rezultat je da se prihvaća taj stavak. Ukupno glasanje za ukupni prijedlog, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan. Prihvaćen. Rezultat je da se prihvaća. Na ovom mjestu bi prekidamo sa glasanjem zbog svečane sjednice naše današnje najavljene. Dobro. Još jedno glasanje, imamo toliko vremena. Dobro, dakle još jednom glasanje. Gospođa Lichtenberger, izvolite. Štovane kolegice i kolege, prije nego što ovdje počne koncert eh, fučkanja, molim vas slušajte me. Jučer smo u našoj raspravi o vremenu rada i odmora za pilote i timove od povjerenika Kalasa dobili prijedloge koji govore o rezultatima pregovora između njega i koji se zasnivaju na rezultatima pregovora koje je povjerenik Kalas vodio sa sindikatom zračnog, ljudi zaposlenih u zračnom prijevozu. Taj, to je dakle bilo nama u našem odboru dostavljeno, ali su poduzete stanovite izmjene. Međutim, te izmjene su vrlo općenito karaktera bile kako su nam preneseni. Prema tome, mi sad trenutno ne znamo koji je precizni prijedlog komisije. Rezolucija o kojoj sada glasamo odbija prijedlog. Zato komisije, zato što smo mi pregovarali na temelju onoga što se događalo prije te rasprave rasprave. Sad ja sam mišljenja da parlament mora znati o čemu glasa. Zbog toga Zbog toga tražim od vas da odgodite glasanje o tom prijedlogu kako bismo našem Europskom parlamentu dali mogućnost da prijedloge povjerenika zatraži i dobije u pismenom obliku i zatim o tome raspravi. Hvala lijepo. Gospođo Lichtenberg. Dakle, da li netko, e, hvala vam na vašem objašnjenju, ali želimo sada vidjeti tko, kako ćemo glasati. Da li neko želi neko govoriti u korist prijedloga ili se neko želi izjasniti protiv? Vidimo da imamo, ne, ne želimo, želi neko protiv govoriti. Je li netko protiv? gospodine predsjedniče ja se želim izjasniti za ja sam bio vrlo skeptičan prema odredbama i mogućim rješenjima kojima nam je komisija predložila ako ovdje imamo šansu da se to popravi ako imamo šansu da to zajedno poboljšamo trebamo iskoristiti i hvala vam lijepo na tome Dakle, imamo jednog govornika protiv, kako vidim. Neko tko je protiv, nemamo? Niko se ne javlja protiv. Hasperoni, zastupnik Hasperoni čini mi se. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Glasanje parlamenta o toj temi zapravo ide u prilog našoj poziciji u odnosu na komisiju i na Europsko vijeće. Dobro. Sada ćemo glasati o prijedlogu odgode kojeg je dala gospođa Lichtenberg. Tko je za? Tko je za prijedlog odgode, gospođe? Tko je protiv odgode glasanja? Protiv prijedloga, gospođe Lichtenberg. Mi ćemo to sada još elektronskim putem to provjeriti. Elektronsko glasanje je otvoreno, molim. Glasanje, elektronsko glasanje za provjeru je zatvoreno. Prijedlog je odbijen. Prijedlog gospođe Lichtenberg o odgodi glasanja je, odgođen, je odbijen. Znači, mi ćemo sada glasati o poimenično ćemo glasati o tehničkim uvjetima i tehničkim zahtjevima i upravnim postupcima u vezi s letačkim operacijama i sigurnosti za vrijeme letenja. Glasanje je zatvoreno, zaključeno. Prijedlog je odbijen. A sada ćemo glasanje naše prekinuti kako bi dali riječ predsjedniku Senegala, a nakon naše svečane sjednice i njegovog obraćanja nastavljamo sa glasanjem o preostalim točkama.